colleagues please molim vas da sjednete oni koji žele napustiti dvoranu molim da to učine brzo drago mi je e, što možemo početi sa sljedećom točkom dnevnog reda e, pozdravit ću veleposlanika Andrisa Pelča on je predstavnik e, Latvije u odboru e, za, e, u SEDEU. On je danas cijeli dan imao sastanke e, kao priprema za vijeće u koje se sastaju u lipnju i koje će govoriti o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Tema našeg današnjeg sastanka je E, promijenjen obrambeni okoliš i e, perspektive za e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. To je okoliš kao što svi znamo koji se vrlo brzo mijenja. Te su promjene vrlo dinamične, situacija je dinamična. Stoga je tu potrebna naša velika pažnja. Pozdravljam i e, vojne savjetnike u e, latvijskom predstavništvu u NATO-u i e, veleposlaniče imate riječ. Počeli smo već jučer popodne a imali smo dugi dan rasprava i Stoga e, sada je jako važno da pogledamo kako se e, stvari razvijaju, kakovi su planovi za poboljšanje e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike prije vijeća u lipnju. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa uvažena predsjednice gospođa Fotiga uvaženi e, članovi parlamenta, dame i gospode. Počet ću e, kratkom izjavom o tome što se dogodilo za, e, u proteklih šest mjeseci za latvijskog predsjedništva na području zajedničke obrambene i sigurnosne politike i u radnoj skupini koju je Latvija imala čast predsjedati. A na kraju ću naravno rado odgovoriti na vaša pitanje. U svom predsjedavanju vijećem e, Latvija se suočila sa najizazovnijim razdoljem e, nakon hladnog rata zbog situacije sa Rusijom, Ukrajinom i e, nezakonitim pripojenjem Krima to je utjecalo na, na eh, aspekte zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Morali smo se s tim izazovima suočiti. Sve veća nestabilnost na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi pogoršala je sigurnosnu situaciju u regiji i eh, povećala tokove izbjeglica iz tih zemalja u posljednjih godinu i dvije godine vidjeli smo sve veću nestabilnost e, kako na južnim tako i na istočnim granicama Europske unije. Pogledajmo e, tih šest, e, tih šest mjeseci kroz agendu mog odbora i drugih tijela u ovom mehanizmu. a, a agenda je bila vrlo raznolika odgovarala je na potrebe trenutka e, jedna anegdota imali smo jednog člana odbora koji e, e, je nastojao definirati deset top tema za sljedeću godinu E, po, pola tih tema je potpuno nova. E, toliko o mogućnostima predviđanja. E, agenda obrane i sigurnosti je bila pod utjecajem terorizma i migracija. Mm, na primjer, 15. svibnja je donosena odluka da se ustanovi jedna pomorska snaga koja će E, nastojati spašavati živote na moru, ta snaga je e, organizirana, nije još lansirana, ali će se to dogoditi tijekom ove godine. E, osim tih razvoja, visoko na našoj agendi, naročito za Latviju je bio E, suradnja između NATO-a i Europske unije, partnerstvo sa e, e, SAD-om, istočno partnerstvo, suradnja, civilno-vojna suradnja i tako dalje. Mi smo svjesni činjenice da uspješna sigurnosna obranbena politika ovisi o, o sigurnom kibernetičkom prostoru. E, od samog početka predsjedavanja e, e, smo napravili jedan novi okvir kibernetičke politike kako bismo poboljšali naše kapacitete obrane kibernetičkog prostora. Organizirali smo jednu konferenciju u Njemačkoj o kibernetičkoj sigurnosti kako bi osigurali follow up naše politike. E, podržali smo aktivnosti EDE e, e, u provedbi kibernetičke strategije za kibernetičku sigurnost. Imali smo rasprave o vezi između interne i eksterne vanjske i unutarnje sigurnosti to e, je bilo pod utjecajem sigurnosne situacije i pripreme za sastanak Europskog vijeća sljedećeg tjedna. na svim tim područjima smo e, postigli neki napredak. E, u nekima je napredak veći, a nekima manji. situacija, sigurnosna situacija na istoku i jugu je određivala tempo našeg rada i e, određivalo je to kako ćemo ići dalje, kako će Europa i dalje ostati konkurentna u sadašnjoj situaciji. Pripreme se vrše za ovaj važan događaj, to jest Europsko vijeće. E, dio toga će biti posvećeno e, temama obrane i sigurnosti. Želimo nastaviti rad na E, e, e, obnovljenoj europskoj sigurnosnoj sigurnosti kao i na visoka predstavnica će razviti potrebne prijedloge. Ono što je jako važno, moramo gledati vezu između strategije e, zajedničke sigurnosne i obrambene e, politike i zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. I na kraju moramo ići dalje od odluka vijeća iz 2013. Mi ćemo razviti kapacitete naša obrambena politika, e, e, industrija e, treba ojačati i u tome ćemo smjeru napraviti sve što je moguće. Mm, mi smo usko surađivali sa službama Europske komisije i EDE. Do dvije, kraja godine ćemo dati zajedničke prije prijedloge o tome kako suzbijati e, skrivene ratove, hibridne ratove. Kako se s njima suočiti? Jedna od najvažnijih imperativa sadašnje sigurnosne situacije u Europi e, jeste da te izazove e, rješavamo u suradnji sa NATO-om Latvija je uvijek e, podupirala tu suradnju, ali i e, izbjegavanje preklapanja zadaća. Obje organizacije moraju zajednički rješavati najsloženije izazove, na primjer hibridne e, prijetnje E, strateška i praktična suradnja između EU-a e, e, i NATO-a je važna tema razgovora obje organizacije u formalnim i neformalnim kontaktima. Sve zemlje koje su članice EU-a i NATO-a rade na odlukama za zajedničke akcije iz perspektive komplementarnosti mi aktivno podržavamo koliko god moguće e, aktivnosti e, jedne i druge organizacije. E, imamo mehanizam Atina, Atena koji upravlja troškovima operacija Europske unije koje imaju vojne i obrambene implikacije Sada imamo e, pet e, vojnih e, operacija u Bihu, na rogu Afrike, u Somaliji i Centralnoj Republici Kongo u Demokratskoj Republici Kongo. Imamo 70 milijuna eura za tu svrhu Imamo oko 2500 vojnika koji su uključeni u, ove, u ovim operacijama. Htio bih e, ukratko podcrtati četiri područja gdje smo vidjeli neki napredak. Prvo, za vrijeme latvijskog predsjedništva došlo je do administrativnih aranžmana što se tiče vojnih misija. Mm, tu imamo suradnju Evropske unije i drugih e, aktera, naročito Ujedinjenih e, naroda. E, trebamo poboljšati naše sigurnosne napore kako bismo poboljšali sigurnost E, također smo imali e, razgovore o e, sporazumu između raznih službi Atene i to za nekoliko sljedećih godina. Još jedno područje aktivnosti su suradnja sa između EDE i mehanizma Atena kako bismo poboljšali e, e, korištenje resursa. E, naše predsjedništvo je o tome razmišljalo i već prije preuzimanja predsjedništva. Moramo kombinirati tehničko znanje EDE sa financijskim mehanizmima Atene to nisu velike stvari, ali e, su tehnički jako potrebne za razvoj europskih e, obrambenih kapaciteta. E, moramo imati dodatna sredstva za misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike mm. imali smo Eh, izgradnju eh, UKATEX eh, vojnog logora u Africi i na kraju imamo usvajanje odluke vijeća o, o mehanizmu Atena. Radi se o administriranju zajedničkih troškova za obranu to je usvojeno u ožujku e, pismenim putem. E, ono što smo opisali e, ne možemo izostaviti i niz manifestacija koje smo organizirali, okrugle stolove, imali smo suradnju mnogih država, Kanade, Sjedinjenih država, Gruzije i tako dalje. I na kraju bih želio reći da je ovo samo dio e, predsjedništva Latvije mm, e, u ovih proteklih šest mjeseci. E, mi smo uglavnom zadovoljni onima što smo postigli i zahvaljujem što ste mi dali priliku da ovdje govorim. E, ujedno bih htio zahvaliti e, svima koji su nam pomagali, naročito mom osoblju koje je neumorno radilo na ispunjavanju ovih zadataka. Hvala. Hvala gospodine veleposlaniče. Sada bih zamolila članove odbora da e, izlože svoje pitanja. Prvo gospodin Kelam. Hvala vam. U ime Estonije i EPP kluba zastupnika. Latvija je postigla neki naprednak u ovom području, rekli ste. Mislim da možemo biti zadovoljni s latvijskim predsjedavanjem. Vi ste mi to upravo rekli i istaknuli ste vaša postignuća. Važna je odluka o uspostavi e, pomorskih, e, e, pomorskih snaga u Mediteranu. Potom mi je neobično drago što je produbljena suradnja na zajedničkim operacijama sa NATO-om. Predlažem da pogledate izvješća Europskog parlamenta o suradnji NATO-a koju je pripremio naš kolega Vatanen e, već 2009. No, nadam se da u tim izvješćima možete pronaći neke iskoristive ideje. Što se tiče suradnje, kibernetičke suradnje, mislim da je važan i fokus koji ste stavili na to područje e, u smislu e, borbe protiv hibridnog načinog ratovanja. No, kako procjenjujete u ovoj e, fazi dakle je li Europska unija uspjela osmisliti jedinstven pristup hibridnom e, obliku ratovanja i koji će biti sljedeći koraci u tom području. Sada gospodin Cetina ima riječ. Hvala lijepo, zahvaljujem se. Mikrofon gospodin Štetina se isključio. Evo, sada me čujete. Dakle, želio bih eh, prvenstveno se zahvaliti i cijenim rad e, vašeg predsjedanja. Jedno jednostavno pitanje. Govorili ste o produbljenoj suradnji sa NATO-om. Vi, vaša država je članica NATO-a i već duže vrijeme si postavljam zaista pitanje. Postoji onaj famozni članak iz ugovora koji nam propisuje da se e, država članica mora e, zapravo braniti u slučaju napada. Postavljam pitanje kao i mnoštvo drugih političara, dakle članak peti, da li se odnosi i na zelene čovječuljke? Ili se tu misli na hibridni rat o je u svakom slučaju moguće u prevedu su kazali zeleni ljudi. Ne, ne mogu to drugačije nazvati nego kao što je prevedeno. Thank you, Mr. Hvala gospodine Štetina. poslaniće i ja sam sudjelovala na mnogim skupovima koje je organiziralo Latvijsko predsjedništvo i ja vam želim čestitati na vašem radu imam isto tako i saznanje da je uspostavljena skupina prijatelja predsjedništva. Samo se šalim, mnogi od nas bi se trebali priključiti, no predanost eh, latvijskih diplomata i predstavnika različitih eh, sektora i eh, grana latvijske vlade bili su doista vrlo uspješni pružali nam informacije doista vam hvala na tome želim postaviti pitanje o e, vašem iskustvu, iskustvu otkrivanja i opisivanja te definiranja alata e, propagandnog rata i to zahvaljujući NATO-vom, eh, eh, centru izvrsnosti iz eh, Rige. Znam da je mnogo toga postignuto. Naši kolege u parlamentu kao i drugi su na tome radili znanje o propagandnom ratu, strateškom komunikaciji utjecalo je na društva i na građane država članica i to od strane Rusije no ne isključive ne isključive Rusije i organizacije poput ISISA koriste sve iste alate za širenje svog utjecaja Dakle, kako ste vi e, tijekom vašeg e, predsjedavanja uspjevali prenijeti ta saznanja kroz institucije. Znam da je to pitanje postavljeno e, u mnogo e, prilika, no želimo sada se doista usredotočiti na to jučer eh, na na skupu koji je organizirao gospodin Štetina, jedan od članova ruske oporbe, je predložio da se sankcije Europske unije i Zapada produlje i e, prošire na najvidljivije, najistagnutije e, sudionike e, propagande koju koristi Kremlin. Po mom mišljenju, to je najučinkovitiji način odvraćanja skupina sklonih e, Kremlju da e, učinkovito djeluju na našem teritoriju. Kako se naime boriti e, protiv te vrste ratovanja? Mislim da je to najučinkovitije pomoću pozitivnih poruka kojima ukazujemo na manipulaciju Dakle, govoriti samo o manipulacijama nije toliko djelotvorno kako inzistirati na pozitivnim aspektima. Sve to utječe na naše javno mijenje Mnoge alate koje spominjem koriste i nevlatini igrači poput Daesha ili nekih drugih radikalnih skupina koje pribjegavaju terorističkim metodama. I još jedno pitanje. Na nedavnom sastanku tijekom rasprave s gospođom Bjekovskom bilo je jasno da e, želimo e, uvesti obrambeni e, sektor na jedinstveno tržište. To je naravno pitanje dvojne namjene. no čak i dvojna namjena ne potpada pod TTIP. E, e, mi ćemo o tome e, razgovarati na kraju ovog sastanka s predstavnicima misije SAD-a. No, Mislimo li o tome kako riješiti pitanje suradnje na ovom području, na području partnerstva? Gospodin Šefkauzer, izvolite. Pri la, la parole tardivement ja sam malo kasno uzeo riječ. Gospodine veleposlaniče, ja e, svako ne dijelim vašu analizu, ali to je pomalo i normalno. Htio bih vam e, samo postaviti jedno pitanje jer se to od mene traži. Nikako ne shvaćam zašto države e, članice i ovaj parlament se ne mogu uključiti u e, proces iz Minska? zašto e, se čudimo zbog ovog, propagandne kampanje koje puta smo se čak pravimo ka, zadovoljni zadovoljni da možemo imati samo političku rješenje. Ja sam bio u 9. svibnja u Donbasu kad je bilo e, jasno da, da su e, snage e, iz Kijeva napale. Onda se vratimo u Brisel i onda se pokazuje obratno sporazum iz Minska kaže da treba početi proces decentralizacije i autonomije, to je jako pozitivno, a to je korisno da bi se uspostavila kontrola nad granicama, onda prolaze mjeseci, ta decentralizacija se ne vrši E, jer se je uključio i Kerry. Mm, e, negdje se i sluša. Mm, Kerry e, mm, slušaju se Sjedinjene države, ali se ne sluša Europa. Zašto se ne držimo sporazuma iz Minska? Zašto stalno SAD nastoji ponovno pokrenuti taj proces? Hvala gospodine Schaffhauser. E, cijenim vaše pitanje koje ste mi postavili. Ipak ovdje razmjenjujemo mišljenje s gospodinom Pelčem, e, predstavnikom Latvijskog predsjedništva te ne bi bilo s naše strane uljudno početi s bilateralnim e, razgovorima. Zamolila bih e, gospodina veleposlanika u vezi naših e, mogućih doprinosa. Uh, well, thank you. Thank you for... E, hvala vam na pitanjima i na lijepim riječima koje ste uputili latvijskom e, predsjedništvu. To me čini ponosnim. Pokušat ću e, odgovoriti na pitanja. Kada je riječ o pitanju gospodina Kelama u vezi hibridnog ratovanja, i e, našeg pristupa toj e, temi te o mogućim budućim mjerama mislim da je najvažnije najvažnije postignuće iz proteklog razdoblja povećanje svijesti odnosno osvješćivanje problema hibridnog e, ratovanja prije godinu dana to nije bilo toliko poznata e, tema. Sada je to prepoznata pojava, prepoznati fenomen. Mi kao predsjedništvo smo e, pokušali e, staviti to na dnevni red kako formalnih, tako i neformalnih sastanaka, primjerice zajedničkih sastanaka sa e, kolegama iz raznih ministarstava unutarnjih poslova te iz e, iz službe za vanjsko djelovanje e, na tim sastancima smo spominjali upravo hibridne prijetnje Problem je dakle, kao što rekoh, prepoznat. Prvo moramo razumjeti što e, to znači za nacionalne administracije, za nacionalne uprave Estonci su se pokazali vrlo dobrim e, u rješavanju tih e, problema. Mi smo se sreli s kolegama iz Stalina upravo u vezi ovog pitanja jedan dio odgovora na hibridno ratovanje je nacionalan, no drugi dio i odnosi se na koordinaciju e, između različitih organizacija poput NATO ili organizacija unutar Europske unije. Već sam spomenuo e, kako je linija razdvajanja između vanjskih i unutarnjih prijetnji sve više zamučena a ako pogledate misiju Europske unije e, trenutačno jedan e, od e, sudionika terorističkog napada na muzeju u Kairu E, u je u Italiji i došao je jednim od e, migracijskih e, brodova. Dakle, postoje poveznice s čitavim nizom drugih tema i na to moramo obraćati pozornost. Možemo očekivati da zajedno sa službama komisije ćemo i dalje raditi na pojednostavljivanju, odnosno na napretku e, našeg djelovanja. Mi smatramo kao Latvija da trebamo imati jasan plan e, kako trebamo postupati što se tiče ove teme. No, kao vijeće moramo još do toga doći. Postavljeno je pitanje u vezi članka petog bili hibridno ratovanje bilo njime pokriveno ili ne mislim da bi laki odgovor na to pitanje eh, bio kako NATO odgovara na prijetnje koje se spominju u članku e, petom. Ako Sjevernoatlantsko e, vijeće odluči da će djelovati, onda će i djelovati na temelju zahtjeva neke države članice. To je međutim vrlo dobro pitanje no mislim da ne postoje pravna ograničenja možete me ispraviti no to bi, bilo, to bi bio moj odgovor na vaše pitanje što se tiče pitanja gospođe Fotige o e, propagandi da to jest problem. Moramo kao prvo shvatiti kako propaganda nije novinarstvo. Moramo stoga na to e, stalno tako gledati i imati na umu. No isto tako moramo shvatiti koja je naša vrijednost kao Europske unije. Koje su to vrijednosti koje mi imamo? To je sloboda, E, sloboda tiska. Mi e, ne možemo gušiti ono što nam se ne sviđa. To nije lako, no možemo ipak nešto učiniti i već nešto jesmo učinili. Kao prvo, e, u odluci Europskog vijeća to je prepoznato kao problem odluci iz veljače. također i u e, siječnju, potom e, u odluci vijeća iz e, ožujka uspostavljena je skupina u okviru službe za vanjsko djelovanje zajedno s državama članicama skupina koja treba izraditi akcijski plan u smislu nekog djelovanja akcijski plan e, trebao bi biti uskoro objavljen, uskoro gotov, a iz naše nacionalne perspektive mi mislimo da se mnogo toga može učiniti, e, mnogo toga smo učinili, naučili od NATO-vog centra izvrsnosti iz Rige. Kada prepoznamo e, očite e, laži, e, možemo ih razotkriti kao drugo. Moramo pružiti informacije. Informacije koje nisu samo istinite, nego su i razumljive. I kao što je jedan veliki državnik rekao ili kako je eh, kum da na neki način parafraziramo poznati citat iz kuma da se to događa u slučajevima kada vam netko da ponudu koju ne možete odbiti Zatim kao treće e, suočeni smo sa e, stalno e, novim medijskim uvjetima te moramo izgraditi medijsku pismenost među pučanstvom. Naime, moramo građane naučiti da razlikuju što laži jesu, a što nisu tu, je i, e, tu su i različiti tehnički, tehnološki aspekti, no moramo se znati nositi s tim problemima unutar europskog medijskog tržišta, istodobno čuvajući slobodu e, tiska, slobodu izražavanja a svjedočili smo isto tako i kršenju nekih od propisa vezane za medijski prostor što se tiče dvojne namjene i suradnje sa SAD-om sve restriktivne mjere i razgovori s njima, s njima u vezi te koraci koji, koji se poduzimaju sinhronizirani su sa SAD-om. E, mi dobivamo i bili bismo informirani o svemu što oni poduzimaju. trenutačno imamo neke restriktivne mjere. Ako sporazum iz Minska ne uspije, ako se ne e, ispune njegove, njegovi uvjeti, onda ćemo moći razmišljati o proširivanju restriktivnih e, mjera. Međutim, e, trenutačno kao što je gospodin Schaffhauser rekao, sporazum Minska je trenutačno jedino ponuđeno političko rješenje i moramo ga podupirati. To doista i radimo. Rok za ispunjavanje uvjeta tog sporazuma je kraj ove godine. Mi se nadamo da će e, sve strane, e, uključene strane raditi na postizavanju tog, e, tog cilja. Ne bude li tako, razmišljat ćemo o dodatnim restriktivnim mjerama. Hvala vam. Yes, Mr. Stetina once more, please. Gospodin još jedan puta Hvala lijepo gospođo predsjednice. E, gospodine veleposlaniče, vi ste iz Latvije. Možda ste čuli ono što je kazao Winston Churchill da se Svaki sporazum koji se potpisuje sa Rusijom zapravo ima samo vrijednost papira na koje je stavljen potpis. Ne znam da li to još uvijek vrijedi, međutim pitanje izravno vamo, sporazum iz Minska je odavno mrtav. Kako možete argumentirati upravo na ovaj način i prisiljavati Rusiju da se toga pridržava. Iskustvo nas ipak poučava što su to izgubljeni ratovi i zbog toga bi trebalo koristiti se drugim metodama, a to je upravo primjena puno žešćih i jačih sankcija. A isto tako bi to bio i znak da smo spremni očuvati evropske vrijednosti i evropsku demokraciju. Ono što sada čekate i strpljivo čekate, to je zapravo ne služi ničemu. Hvala lijepo i hvala gospodine veleposlaniče, hvala vam zaista na vašoj prezentaciji. Hvala vam isto tako i na izlaganjima koje ste nam dali povezano s planovima, a vezano uz dakle, provođenje novih misija Hvala vam što ste upozorili na to. Napomenuli ste isto tako i problematiku izbjeglica koje dolaze iz Sjeverne Afrike. To je doista vrlo važno i značajno što ste s time u vezi kazali. Zabrinuti smo vezano uz pitanje da li će se uspjeti i u drugim područjima e, ispuniti sve što stoji pred nama, da li imamo zaista financijska sredstva kako bismo sva naša nastojanja poduprli i sve ono što je započeto i sve ono što će se još u budućnosti započeti kao aktivnosti. Vezan da li možemo ispuniti zaista sve ove nove izazove koje stoje pred nama. Sjednica veleposlanika se bila posvetila i upravo i danas ovim pitanjima. Sankcije o kojima raspravljamo činimo to upravo zbog toga što se uvijek iznova čuju glasovi a koji govore o tome da to ne vodi nikakvom cilju znači sankcije koje imamo sada u ovom trenutku, oni će ostati na snazi, krajem godine će se sve još jednom proanalizirati. Hvala veleposlaniku od srca. Vijeću, isto tako i predsjedavanju. Latvije, a isto tako i sudionicima u ovoj raspravi, na ovoj raspravi i sada ćemo imati kratku stanku, nakon čega ćemo odmah nastaviti prema usvojenom dnevnom redu. To će biti razmjena mišljenja sa predstavnicima SAD-a i misije pri Europskoj uniji i pri NATO. Hvala lijepo, kratka stanka. I nakon toga nastavljamo. Thank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 We continue Eto, mi ćemo sada nastaviti sa popodnevnim dijelom rada u našem pododboru sigurnosti obrano. Ova točka dnevnog reda naslovljena je Dakle, pojačanje transatlantske sigurnosti e, i e, gledište sa strane Sjedinjenih američkih država, jačanje transatlantske sigurnosti i obrambene suradnje, perspektiva SAD-a. Delegacija SAD-a, voditelj, viši civilni predstavnik, gospodin Alister, Robert Pelom i očekujemo ću daliti riječi, on će sigurno nam se obratiti sa nekoliko uvodnih riječi, a želim isto tako pozdraviti visoke goste iz Sjedinih američkih država, prije svega John Samis, koji je zamjenik načelnika misije SAD-a u Europskoj uniji, i potom Robert Bell, viši civilni predstavnik državnog tajnika obrane SAD-a u Europi i savjetnik za obranu veleposlanika SAD-a u NATO-u. na gospodo, ja vas srdačno pozdravljam u našem krugu i dajem riječ David McAllisteru. Hvala vam lijepa i ja bih vas želio pozdraviti sve nazočne i prije svega naše goste. Zaista mi je zadovoljstvo i čast što ću moći e, biti supredsjedatelj jer riječ je o pojačanoj e, suradnji, transatlantskoj suradnji u pogledu sigurnosti. Zbog čega smo odabrali upravo ove teme? Zbog e, čega upravo viziju bacamo na to. U deset dana u Rigi imamo susret i gospođa Fortiga i gospodin Brok eh, kao predsjednik odbora eh, za vanjske poslove pozvani su na ovaj skup i sada bismo željeli pogledati međunarodne odnose u svojoj sveokupnosti, a posebice europsku regiju. Kada ovo promotrimo, onda vidimo zašto je ova tematika upravo važna za transatlantsku misiju. Zbog toga bih e, zaista dijelio riječ našim gostima koji će perspektivu sagledati i sagledišta NATO-a, a isto tako i odnose između Europske unije i Sjedinjenih američkih država. Ovo je ujedno i dobra prilika da upoznamo i e, vanjske poslove i e, ministarstvo obrane. Gospodin Samis, vama bih prvome dao riječ, ako ste suglasni. Hvala vam lijepa i hvala vam što ste nas ovdje primili. E, suradnja između EU unije i Sjedine država u području sigurnosti i obrani je već nekoliko godina u tijeku transatlantski dijalog koji se s tim u vezi vodi i prvi puta je naglasak stavljen i na dnevni red stavljanje tematike obrane i sigurnosti. Ovo je uistinu velik izazov e, i imamo mehanizme kojima se moramo baviti u ovim područjima. Sigurno da postoje ideje kako bismo mogli produbiti našu suradnju, kako bismo se mogli upotpunjavati i biti još učinkovitiji. Ja bih e, želio kazati nešto vezano uz gledišta SAD-a na najveće izazove koji su to veliki izazovi za SAD i Europsku uniju. Surađujemo na velikom e, broju polja u prvih nekoliko mjeseci e, početka Početkom mandata obilježen četiri godišnjice za evropske građane i za građane SAD-a. Prvi svjetski rat, 70 godina od drugog svjetskog rata, e, isto tako i pad Berlinskog zida. Mnogi Amerikanci i Evropljani upravo su dali veliki doprinos stvaranju mira. E, ratovi, užasni ratovi koji su se dogodili i onda jedinstvo. SAD se i dalje angažira duboko za provodbu ovog procesa. Međutim, postoje i dalje ugrožavanje mira u Europi. Transatlantski odnosi su zaista potrebni kako e, bismo suzbili ove rizike. Ukrajina, vidimo koji su rizici povezani sa ovom državom. To je linija fronte, isto tako e, u pogledu mira i za nas. EU i SAD stalno moraju e, pratiti ovo i moraju realizirati e, sankcije. Putin je mislio da će razjediniti Europsku uniju i SAD. To mu međutim nije uspjelo i pošlo za rukom E, on je mislio da se nećemo založiti za Ukrajinu, e, prevario se je. Postoje različita gledišta koje se tiče e, Rusije, postoje različita historijske konotacija EU i SAD i svih 28 država članice su provele identične sankcije i to istovremeno. To je bilo zaista dobar doprinos, pritisak moramo i dalje održavati, sankcije ne smijemo e, uskratiti, odnosno smanjiti e, ukoliko ruska agresija bi se nastavila, sankcije se moraju i dalje izgrađavati. Sankcije e, diplomatski proces proces. Mora se izvršiti pritisak na Rusije kako bi se pridržavali Minskog ugovora. Treba na multilateralni pristup. Svi zajedno stojimo na stanovištu da se sankcije moraju održati i da se Minsk, sporazum iz Minska mora realizirati. Tako smo i na vijeću dogovorili u trećem mjesecu. Međutim, isto tako moramo ostaviti otvorena vrata u suradnje na područjima da imamo zajednički put za mir, suverenost, a isto tako i dobri odnosi sa državama. EU e i SAD žele Rusiju kao odgovornog partnera na međunarodnom e, planu. Još jedna važan prioritet e, za Europsku uniju i SAD daljna suradnja sa američkim i europskim partnerima kako bismo suzbili terorizam, prije svega Al-Qaida, ISIS i ostalima. To su direktne ugrožavanja. Mi želimo izgraditi nove kapacitete kako bismo upravo i e, mogli suzbiti uzroke terorizma. Prije svega, dakle, e, terorističke čelije e, nuklearni materijal mora biti udaljen od e, terorista. SAD se zalaže da zajednica u slučaju e, bitnih tema kao što klimatske promjene i zarazne bolesti budu suzbijene. E, isto tako potreba nam je zajednička uloga vezano uz e, cyberspace. Postoje opasnosti za sve nas. Bili smo saveznici, ostajemo saveznici na svemu tome. Jaka Europa je naš e, neprekosnovni partner kada je riječ o e, međunarodnim standardima i održavanje mira i blagostanja. 2015. godine imamo nacionalnu strategiju koja je početkom godine izdana. SAD je potvrdila svoju odgovornost da će se održati i e, produbiti odnosi sa Europskom unijom. E, značenje Europske unije e, dakle, za mira u čitavoj regiji potrebno nam je s tim u milijuni novih radnih mjesta u transatlantskim e, trgovini. Ovo je moguće. Imamo jedan program za pokretanje ovoga, to je TTIP koji vidimo kao vrlo važan doprinos upravo ovoj gospodarskoj razmjeni. Suradnju smo intenzivirali i na području vanjske politike. Važne teme smo E, proveli nekoliko primjera tome e, u kojima dobro surađujemo. Jedan od područja u kojem imamo dobru koordinaciju to je osovina sigurnosti i suzbijanju konflikata. Uzroke konflikata vidimo e, prvenstveno, isto tako želimo u sklopu toga riješiti humanitarne krize, a tu moramo biti u stanju uopće da u samom početku budemo preventivni i želimo partnerstvo sa Europskom unijom. Dugoročne investicije u području razvoja e, koje želimo e, dobro koordinaciju. SAD i EU imaju jednu ranu, sustav e, upozoravanja, krizni menadžment, upravljanje krizama, a isto tako i očuvanje mira kako bismo našli povratak u održiv razvoj. Prošlog tjedna smo imali prve javne E, dijaloge za razvoj, zajednički interes pri tome i želimo stvoriti zajedničke instrumente kako bismo suzbili nasilje i terorizam. Želimo naša nastojanja uharmonizirati kada je riječ o e, kršenjima ljudskih prava. Što se tiče suzbijanja korupcije, e, good governance i ekstremizam koji valja u svakom slučaju suzbiti uska kooperacija u području sigurnosti znači i to da EU unija i SAD moraju imati praktičnu suradnju vezanu uz politiku sigurnosti i suradnje. Od prve misije u Bosni EU i SAD na licu mjesta su kooperirali, a i drugi partnere UN i NATO kako bi se e, dakle i sigurnost na Balkanu, Afganistanu, Afrika i nadalje bili osigurni. SAD i Europska unija i mar e, e, i dakle e, suzbijaju i zajedničko i piratstvo na rogu Afrike sa međunarodnim snagama pomorskim možemo biti puno učinkovitije kako bismo pokrili veći teritorij pod morem. To su akcije protiv piratstva. Isto tako smo i partneri CSDP-a u Maliju, a isto tako i uz Centralnoafričkoj republici izgradili smo također i kapacitete u važnim područjima sigurnosti i suradnje. Na kraju bih želio istaknuti da imamo transatlantski legislativni dijalog 27. i 28.6. Ovo se događa upravo u trenutku, pravom trenutku. 25. je vijeće, a isto sigurnosne teme koje će imati važnu e, ulogu u dnevnom redu. Pozdravljamo ciljeve obrambene i sigurnosne politike koje su donesene i iz 2013. godine, a i veliku pozornost želimo usmjeriti na vijeće e, koje će se održati idućeg tjedna. Ključni partneri kao što su SAD, Ujedinjeni narodi i NATO, ovo želimo zadržati, a sada bih e, dao Robertu Belu, kolegu iz e, Ministarstva obrane, dati riječ. Izvolite, gospodine Bell, imate riječ. Hvala vam lijepa, hvala isto tako i Žonu e, i kopredsjednicima koji su organizirali ovu sjednicu, e, pojačanje sigurnosti i kooperacije ovo naslov e, znači sigurnosti i obrane politike znači da postoje već temelji za zajedničke aktivnosti u suradnju kooperaciji u vremenima međunarodnom planu a poglavito u sigurnosnoj dimenziji ova kooperacija se mora pojačati imamo izuzetno dobru priliku e, da idući tjedan koja će nam omogućiti da transatlantska sigurnost i obrana budu ponovno ojačani. Tri susreta idući tjedan koji su izuzetno značajni s tim u vezi kada je riječ o budućnosti sredinom tjedna e, o ministri obrane NATO članica će se naći Eškater e, će isto tako u ime SAD-a doći. Sreda i četvrtak će biti ovaj sastanak. Čim završi ovaj sastanak četvrtak popodne 22 ministra obrane se nalazi koji će koji će ići na sastanak na vrhu a koji se odvija paralelno sa sastankom u Rigi. Parlamentarna perspektiva naravno isto mora biti u obzir kada je riječ o e, radu ovih dvije organizacije. Ova dva prva susreta su izuzetno dobro povezani i međusobno, jer 22 članice koje e, ne samo da su zajedničke, već e, isto tako je pozvan i generalni tajnik NATO, a isto tako i gospođa Mogherini, koja će biti nazočna u slučaju susreta NATO. Dakle, idući tjedan imamo izuzetno dobru prigodu da na temelju ovih triju susreta kreativno porazmislimo o tome kako je moguće da se naše vizije realiziraju a kako bi Europska unija i NATO surađivali produktivnije, bolje i bliskije. To je bilo ujedno i e, tema e, General tajnika Stoltenberga u susretu sa gospodinom Junckerom. Ne želim sada iščitavati e, press release međutim bilo je tu različitih područja gdje je potrebno učinkovitija i bliskija suradnja koja je kao imperativ postavljena kao glavna tema prije svega bliska suradnja u području e, kibernetičkih e, ratova i isto tako hibridnih ratova. Kod pitanja kibernetike mi smo doista postigli napredak. To je jedna zaista uzorna suradnja e, SAD-EU koji na task forceu inicijativi koja je još zasnovana 2010. godine NATO i Europska unija pokušavaju s tim u vezi bliže surađivati, a isto tako i SAD je tu e, ključna članica koja je vodeća u NATO alijansi i zalaže se na ovom području. Hibridno ratovanje, to je zaista nešto što nam nije nešto novo, jer asimetričko ratovanje je uvijek u povijesti kroz niz stoljeća bilo primijenjeno. Ono što je ipak novo je koherentnost i fokus e, na temelju kojih Rusija primjenjuje ovu strategiju pod rukovođenjem gospodina Putina. Još jedan zaključak je potpuno jasan. NATO i Europska unija su pri tome da se razvije jedna kontrastrategija protiv hibridnog ratovanja, međutim tu nam je potrebna jedna sveobuhvatna reakcija zajedno sa političkim, e, vojnim i gospodarskim dimenzijama što znači da je tu potreban čitav niz snaga koje se moraju uključiti, koje može donijeti samo Evropska unija. A što kada je riječ o vojnim e, i reakcijama, onda je tu pozvan NATO, E, koji ima jednu e, izvanrednu kompetenciju. Izazovi su zapravo kooperacija ovih dvije organizacija kako bi se one operacionalizirale i u kriznim vremenima, te kako bismo dobili zaista jednu dodanu vrijednost e, s time u vezi preko ove dvije spomenute organizacije. U mom radu, kako i u NATO, pa tako i E, savjetnika e, veleposlanika Gardnera pri Europskoj uniji. Vrlo često vidim i neka druga područja gdje NATO i Europska unija mogu pojačati svoju kooperaciju, poglavito kada je riječ o Single European Sky, a isto tako i provedba novog sustava za zračnu obranu. To su dva važna i vrlo skupocjene inicijative PES i Galileo GPS e, koji operacionalno već e, nalazi se na ključnim E, područjima, suzbijanje piratstva i ovdje imamo jednu izuzetnu suradnju. U posljednjih deset mjeseci transatlantsko područje usredotočili smo se na kolektivnu obranu s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu i s obzirom na nelegalnu aneksiju Krimskog poluotoka. Kao što je Krođan skazao, u SAT-u smo bili dosta jako smo se založili. E, željeli bismo svakako da prema principu rotacije budemo nazočni u Europi, e, pokazati da smo zaista angažirani, e, a isto tako bi trebalo biti i jedan signal protiv eventualnog protivnika koji bi eventualno mogao uzeti u razmatranje da svoje aktivnosti koje je činio i koje vidimo u Ukrajini da bi to htio eventualno proširiti i na članice NATO. A kada je riječ o kolektivnoj obrani, članak peti, no e, tu postoji određeni konflikt NATO ima e, jednu posebnu ulogu povezano sa Lisabonskim ugovorom vijeće e, to isto tako cijeni, a isto tako članice Europske unije koje su i NATO članice koje će se obratiti to kako bi se spriječila E, određena drugačija reakcija. Naravno da želimo da spriječiti takvu situaciju i stoga je izuzetno važno da pored sigurnosnih mjera koje se provode u Europi imamo i mjere odbijanja i da upravo takvim mjerama odbijanja e, budemo usredotočeni. Mi se time zasnivamo na tri stupa, e, dakle tronožac je u pitanju konvencionalni, a isto tako nuklearno e, odbijanje, to je e, jamstvo koje e, SAD širi i na Europu, a isto tako i neovisne atomsko naoružanje britansko i francuske koji pri tome djeluju preventivno. No, uzimamo u obzir sve tri dimenzije, vrlo smo objektivni i vrlo smo hladne glave, nitko ne zvecka oružjem, međutim upravo ovo ova reakcija e, odbijanja ima značajnu ulogu. Prije dva tjedna sam imao čast i zadovoljstvo da se nađem sa e, generalnim tajnikom nato pratio sam ga na jug Amerike, posjetili smo tri e, vojne baze koje upravo reprezentiraju ovaj ključni segment odbijanja. Ono što e, prvo smo pregledali F-15 e, dakle aerodrom ovi avioni se nalaze i u Rumunjskoj prebacit će se tijekom ljeta u Bugarsku a u proljeću i u Nizozemskoj smo imali zajedničke vojne vježbe National Guard to su rezervisti i mnogi od njih rade u svim e, svjetovnim, dakle svakodnevnim zanimanjima, ali su izuzetno dobro e, educirani i koji su jedna snažna vojna snaga i usporedbo sa time kao što je rečeno F-15 avioni bi trebali također dati jedan signal, jasan signal. USS Carney e, smo isto tako posjetili e, zajedno sa tajnikom NATO-a, to je razarač koji je opremljen sa najnovijim e, generacijama raketnih sustava koji je isto tako Carney e, je priprema da bude stalno e, nazočna u luci Roda u Španjolskoj kako bi se e, osnažila raketna obrana u tom segmentu. Generalni tajnik se isto tako e, posjetio USS Alasku, podmornicu, to je podmornica broj 1 uopće u dakle, našim snagama i vrlo brzo će se ova atomska e, podmornica patrolirati u nekim segmentima kako bi i smo imali ovaj spektar odbijanja. Dakle, mi smo tu vrlo objektivni i vrlo hladne glave. Sve elemente uzimamo u obzir kada je riječ o zajedničkoj sigurnosti. Hvala vam lijepo i veselim se vašim pitanjima. Hvala vam gospodo. Sada ću otvoriti raspravu, pitanja i odgovori. Me, gospodine Makalište, želite li početi? Hvala lijepa predsjednice, gospodine Beli Sami, zahvaljujemo na ovom uvodu. E, sada je važna deviza e, zajedno uspijevamo United We Stand. Imamo prijetnje na jugu u arapskom svijetu, ali i na istoku. Ogromni izazovi stoje pred nama, to su novi izazovi, hibridni rat ste spomenuli. E, imamo e, mnogo e, međuzavnisnosti u Europskoj uniji. Moramo biti ujedinjeni u Europskoj uniji. Imam ovdje dva, dvije stvari koje koji puta zaboravljamo. Korupcija je je naše nasljeđe iz prošlosti i korupcija u odnosima sa ruskim poslovnim svijetom. To nešto što korumpira naš europski sustav. U mnogim slučajevima uh, u cijeloj Europskoj uniji vidimo poduzeća uh, koja, koje se miješaju na političku razinu jer uh, donose odluke koje idu protiv naše suradnje u smislu sankcija, u svjetlu sankcija, u svjetlu zajedničkog odgovora na rusku agresiju. To eh, je područje eh, na kojem zajedno sa SAD-om moramo biti jači. Moramo otkrivati ovakove rupe u našem sustavu. To je, nije direktno povezano, ali Drago uh, nam je uh, što nam je SAD pomogao u slučaju FIFE gdje uh, europski pravosudni sustav nije bio u stanju da se s time uhvati u koštac. To je jaka poruka koju je SAD poslao da se takova korupcija ne može tolerirati. Druga je problem problem E, viza e, vize koje su potrebne za pet zemalja Europske unije. E, to isto koristi Rusija, Rumunjska, Bugarska, Češka i Hrvatska još jedna. E, inicijativa dva senatora je dobrodošla, oni žele promijeniti taj e, vizni e, režim. To ću spomenuti i u Rigi sljedećeg tjedna. Uvijek postavljamo pitanje našim kolegama u, američkom kongresu, međutim do sada nije bilo tu nekog napretka. Mi smo saveznici, zajedno se borimo protiv terorizma, protiv prijetnji i e, e, stoga moramo imati adekvatnu i nediskriminatornu politiku u području tretiranja europskih građana. Gospodine McAllister, e, mi ćemo sada ukazivati na pojedine članove SEDE-a i članove izaslanstva. Gospodin Pašku ima riječ. Hvala lijepa. E, e, Bob i njegov prijatelj su zaista došli. Imam jedno pitanje i komentar, a i poruku. Po, počet ću s porukom koja je važna da bude prenesena. Osjećamo da e, postoji sve veći interes za ponovni dijalog. Oprostiti, mogu li nastaviti? E, postoji zanimanje za ponovljeni dijalog i moguću suradnju sa Rusijom shvaćamo da je to poželjno za mnoge. Istovremeno bi poruka bila da e, strateško osiguranje mora nastaviti, čak ako se nastavi e, dijalog e, sa Rusijom. Trendovi koji su sada pokrenuti kroz strateško osiguranje, to to su dugotrajni procesi na ovom području. Neizbježno e, ta politika mora se nastaviti. Svakako, ne znam e, e, kako se sustavi mogu brzo aktivirati. Moramo pogledati na snižavanje praga E, bilo bi mnogo u, ruskoj doktrini to je tu bi prvo ušlo u sliku e, ušlo e, nuklearno naoružanje, a ne obični instrumenti zastrašivanja. Tam se nije li već Rusija postigla ono što je željela vizavi Ukrajine ako uzmemo činjenicu da je sada Krim ruski teritorij, e, drugo da imaju određeni e, stupanj kontrole nad Ukrajinom kroz ovaj sukob e, i da više ne dolazi u pitanje članstvo Ukrajine u Europskoj uniji u tom slučaju zašto Rusija i dalje tjera svoj e, agresivni stav? E, e, jer time riskira održavanje sankcija i izolaciju. Možemo interpretirati situaciju tako da kažemo da je Rusija postigla svoje ciljeve. Što vi mislite o tome? Hvala lijepa. Gospodin Štetina ima riječ kao sljedeći. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice. Poštovana gospodo, ja zaista zahvaljujem što ste našli vremena da e, dođete e, do nas. U početku smo bili govorili o tome da američki vojnici su potpomogli oslobađanju Europu. Pomogli ste pritom i E, dakle i moju državu. Ja sam iz nekadašnje Čehoslovačke, general Petna, a i mnogi e, koji su e, bili u Čehoslovačkoj poginuli su tamo, ovo nećemo nikada zaboraviti. Pitanje, 1994. godine potpisan je Peštanski sporazum, vrlo jednostavan sporazum Ukrajina je e, ustupila nuklearno oružje u Rusiju i Rusija s tim u vezi kazala nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema Ukrajini. Rusija se nije pridržavala ovog sporazuma, e, dakle Krimski polotok je e, anektiran, zauzet jedan od jamstava ovog sporazuma bile su i SAD tada. Vrlo jednostavno pitanje koliko ako je SAD spremna učiniti da se ovaj sporazum e, realizira. E, gospođa Ana Gomeš ima riječ. Dobrodošli o Ukrajini, naravno e, moramo pojačati, poštriti sankcije zašto nismo bili učinkoviti mm, da bismo se suprotstavili e, Putinovoj propagandi. E, e, zašto nismo učinkoviti u sprečavanju vlade Ukrajine da pravi glupe greške koje, kojih smo svi svjedoci. Michael Kovačev eh, je isto rekao, nismo pomogli Ukrajincima da se eh, bo, eh, da suzbijaju korupciju, što je bio glavni za, zahtjev ljudi na Majdanu. A mi znamo gdje je taj novac. On je u našim bankama, u našem financijskom sustavu. nemamo samo taj bok. Imamo Irak i Siriju. Siriju gdje smo i, i E, tu smo imali neke crvene linije, kemijski, e, kemijsko naoružanje, te su crvene linije postale sada dugine boje. E, ne uspjeli smo tamo, imamo koaliciju koju vodi Evropska unija, ISIS 30 tisuća ljudi neobrazovanih E, to nije učinkovito kako mi djelujemo. Nemamo koordinacije na vojnoj e, razini i na, ni na humanitarnoj razini. ISIS, Irak i Sirija, to oni su od ključne važnosti. E, Eh, iza vojnih aspetaka imamo i diplomatske eh, aspe, aspekte eh, Saudijska Arabija na primjer Libija u, u, Libiji imamo ogromne sigurnosne izazove a gdje smo mi strateški i taktički govoreći u okviru NATO-a ili drugim okvirima. Slažem se s vama da imamo strateške izazove, e, hibridne ratove, e, kibernetička sigurnost, terorizam. E, SAD i svi mi Znamo da e, SAD e, koristi e, bespilotne letjelice nezakonito, ali ipak moramo surađivati jer imamo zajedničke izazove. I na kraju strateški izazovi. Kina, kako gledate na Kinu? Ja dolazim iz Portugala Imamo zrakoplovne baze koje su bile američke e, i još to uvijek e, jesu, iako Amerika sada smanjuje svoje snage. Onda ćemo se i mi potpuno povući jer to nećemo moći sami izdržati. E, Kina je jako zainteresirana. On zainteresirana za luke koje su se nalaze blizu zračnih baza Kina ima strateško razmišljanje u svojoj prisutnosti na Atlantiku i drugdje. Gdje je tu NATO? Gdje je suradnja između Europske unije i SAD-a? Thank you gentlemen. Hvala lijepa. Hvala na ovim e, iscrpnim izlaganjima. E, jučer e, su bili ovdje prisutni članovi oporbe iz Rusije, gospodin Ilja Jašin i gospodin Kasjanov su iznijeli jedan izvještaj koji je bio započeo e, pokojni Boris Njemcov. E, naslov toga e, je Putin.rat. Istovremeno smo imali i članove Sjevernoatlantskog vijeća koji su iznijeli svoj izvještaj. Zaključi su bili vrlo slični. Kasno na večer smo imali raspravu E, koju je potpredsjedala gospođa Stetina o e, propagandnom ratu i razlici između novinarstva i propagandnog rata. E, čuli smo mnogo zahtjeva od ruske oporbe, od ta dva predstavnika. Svi smo svjesni, vi ste to e, spomenuli, e, propagandni rat, e, hibridni rat. Mi imamo centre izvrsnosti za stratešku komunikaciju, koja, taj centar je u Rigi. Zahtjev ruskih kolega je bio da se koriste razni instrumenti E, za protu akciju na rusku propagandnu kampanju. E, ne smijemo samo e, govoriti istinu o situaciju, trebamo i zastrašivati i odvraćati, moramo imati deterrence, to jest instrumente odvraćanja te propagande E, ljudi koji su apsolutno moramo razmišljati o odvraćanju a ne samo u protureakciju reakciji na rusku kampanju propagande e, Izvolite, gospodo, imate riječ. E, Gospodine McAllister, biste li vi počeli? Imamo još jednog kolegu na popisu, Monika Makovej. Želite li sada uzeti riječ, e, gospodo? E, Monika ima riječ, Monika Makovej. Hvala lijepa. E, ja sam Monika Makovej iz Rumunjske. E, mi nismo samo potrošači sigurnosti, već i generatori sigurnosti u regiji. To je dobar položaj za Rumunjsku. E, stoga očekujemo i zahvaljujemo vam na e, vašoj brizi. Mi sudjelujemo u osiguranju stabilnosti i demokracije u Europi i u regiji. Rumunjski narod, e, ne govorim samo o političarima, već o svim Rumunjima, e, mi, e, mi imamo posebno partnerstvo sa SAD-om. Ono se sastoji od obrane, ulaganja i istraživanja. Mi želimo ojačati rad na, na tom području sa SAD-om. Što se tiče ruske propagande, to je pitanje pokrenuto u raspravi E, zaista je vrlo opasna. E, dozvolili smo da se ona nastavlja tijekom godina, nekoliko godina. E, vrlo smo bili nepažljivi što se toga tiče. Lakomisleni. To moramo, moramo imati emisije na narodima zemalja s kojima želimo, na jezicima zemalja s kojima želimo komunicirati u, Rumunjska je sada demokratska zemlja i vidimo da smo okruženi opasnostima. E, opasnosti postoje i za e, slobodne nezavisne medije. E, sada imamo Kreml koji emitira u našoj zemlji na našem jeziku, a mi nemamo nikakav protuinstrument Govorimo i o zemljama e, u kojima su nacionalni mediji 90% e, e, u rukama oligarha koji imaju i političke i kriminalne interese. Ana Marija Gomes je zapitala koji je odnos Europske unije i NATO-a. Ja to ne pitam, ja bih izrazila e, svoju želju i nadu da suradnja između NATO-a i Europske unije e, bude ojačana. Vidimo američku vojsku i plovila, brodove, to je vrlo važno, trebamo ih u, na Baltiku, Rumunjskoj, Bugarskoj, Poljskoj Francuska također e, e, radi te geste. Ja bih rado vidjela neku akciju od strane Europske unije e, kao i suradnju Europske unije i SAD-a u NATO. -u. A kad se radi o ratovima, ako dođe do rata, Mislim, neće biti da se bra, obrani jedna od tih zemlja, e, zemalja, već da se oslobodi e, jedna od tih zemalja. To će se dogoditi u našoj zemlji. Neće doći do rata ako su signali jasni, ako budemo imali vojsku na terenu, ako budemo imati flote, ako im kažemo ne dirajte ovaj, ovaj teritorij to će zaustaviti rat e, da e, održete mir morate uvijek biti spremni na rat izvolite gospodo imamo mnogo pitanja možemo ostati tu do ponoći da na njih odgovorimo John Samis bi mogao e, odgovoriti na neka pitanja e, kako e, se suočiti sa stvarnošću korupcije. Vizni režim, ono što se događa u kongresu, da li će ta politika biti revidirana. John, ti mnogo razmišljaš o tome osnovno pitanje kako zapadne demokracije mogu biti učinkovitije u e, suzbijanju ove e, bezobzirne propagandne kampanje taj tsunami propagande koje nam dolazi iz Rusije e, a ja ću odgovoriti na pitanja o vojnoj tematici Ian Pašku nuklearni e, problem. E, slažem se u potpunosti da moramo održati e, strateško osiguranje na, na terenu. Europa mora znati da smo već uložili milijardu dolara u to, a planirali smo još 800 milijuna dolara za to. Prema tome u našu suradnju nemojte sumnjati. Gospodin Putin mnogo govori o nuklearnim prijetnjama. E, Rusija e, ulaže mnogo u nuklearnu modernizaciju. E, oni koriste to za strateške poruke. I krše time krše e, sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja. E, Rusi nažalost imaju doktrinu, to vam nije novost, možete o tome čitati. Ruska federacija je to prevela na, na e, engleski tu doktrinu. oni imaju doktrinu escalate to disk escalate dakle eskalacija E, kako bi se spriječila eskalacija. E, nadam se da ovdje e, ne radi o jednoj članici NATO-a kad govorite o ratu i zauzimanju teritorija. Oslobađanje vis-a-vis obrane. Mislim da to neće doći u obzir. Ako, ako se vrat Mm. Rusi po svojoj doktrini bi se e, e mašili mašili nuklearnog oružja i onda se povukli ali pod vrlo povoljnim uvjetima za Rusiju. E, Rusija sada razmišlja o tome što je implikacija te strategije. Nemamo i mi o tome razmišljamo, ali e, još nemamo odgovora, ali e, ga smišljamo. E, e, Rusija, kad kažete, ona je postigla svoj cilj u Ukrajini. Mi smo svi angažirani za jedan vrlo specifični proces koji su dogovorili četiri vođe u Minsku. Sporazum iz Minska treba biti ispoštivan od svih strana u političkom i vojnom smislu. Vojna strana e, nažalost e, je e, stalno se krši nije povučeno teško oružanje. a u političkoj fazi tek, tek smo u vrlo ranoj fazi ukrajinska vlada je već hrana, hrabro ponudila reforme koje idu u smislu e, decentralizacije i dijeljenje vlasti. Ako e, politički proces Minsk 2 bude e, u potpunosti ispoštivan, onda će krajem ove godine će ponovno doći do kontrole granica i u, u, u Ukrajina će postati gospodarom svojih granica. Ako Minsk eh, propadne, eh, i SAD i Evropska unija znaju da ćemo razmatrati oštrije sankcije. Mislim da u tom pitanju nismo popustili. Ni na koji način. Eh, postavljeno je i pitanje o, o češkog člana E, o memorandumu iz Budimpešte. E, to je za mene vrlo osobna stvar jer sam ja bio jedan od pregovarača 1994. u Budimpešti. E, mnogo puta sam putovao u Ženevu i mnogo se puta sastao s ukrajinskim diplomatima. Oni su me pitali da li nam mogu vjerovati kad smo rekli ako se odreknete nuklearnog naoružanja, onda ćemo se potruditi što bolje možemo e, da e, vaša, e, vaš suverenitet nikad ne bude ugrožen. Ukrajina je onda imala više nuklearnog potencijala nego zapad, neke zapadne zemlje. Neću ovdje govoriti pravničkim jezikom E, Budimpeštanski sporazum je bila politička obveza prvog reda. E, on nije bio legal, e, pravno obvezan, ali, ali mogu reći kao bivši član osoblja u američkom senatu u SAD-u pod našim ustavom razlikujemo između e, obveza koje su pravno obvezne e, po ugovoru i e, političkim obećanjima. Budimpeštanski memorandum nije politički obvezan jer ga nije izglasao Senat ali Clintonova administracija je to učinila političkim obećanjem. Eh, rekli smo Ukrajincima eh, da ako dođu u škripac nećemo ih zaboravati. Eh, Obamina vlada daje pomoć vojnu, ekonomsku i druge vrste pomoći Ukrajini. Dakle, politička, vojna i ekonomska pomoć će se nastaviti u transkriptu Budimpeštanskog e, memoranduma se naglašava koliko je Carteru e, važan taj memorandum, on je bio tamo. E, to Obamina vlada nije zaboravila. I na kraju bih htio reći da sam mi je drago što smo čuli nešto o centru izvrsnosti u Rigi za e, komunikacijsku tehnologiju. Mm, e, taj e, prijedlog došao prije ukrajinske krize za taj centar. To, upravo te vještine koje trebamo razviti za buduću sigurnost. Hvala. Uh, Hvala ti, Robert. Ja ću pokušati dati odgovor na druga pitanja nakon naših izlaganja. Započeo bih sa pitanjem korupcije. SAD i Europska unija već neko vrijeme predvode u globalnoj borbi protiv korupcije. Mislim da i Unija ima veliku moć u smislu donošenja bolje, boljeg upravljanja u zemlje koje su se pridružile proteklih 20 godina. To posebice vrijedi za države na periferiji Unije. Vrlo tjesno surađujemo s državama poput Ukrajine u borbi protiv korupcije. No, e, mislim da još mnogo toga moramo i možemo učiniti moramo i dalje razgovarati i unutar Europske unije. Naravno, SAD ima svoje probleme, e, čitav niz političkih vođa koje su optužene za korupciju. Dakle, to je značajka koja se pojavljuje u svim političkim sustavima, samo po mom mišljenju je nikako ne smijemo tolerirati to je u protekloj godini bilo područje u kojem smo vodili mnogo razgovora, mnogo više nego u cijelom prethodnom razdoblju. Vodili smo i razgovore o sigurnosti i o produbljivanju suradnje na području suzbijanja korupcije isto vrijedi i za propagandu, borbu protiv propagande. Postoji strana mhm. koja, koja ne mari za istinu. Do izvjesne mjere ona nalazi, e, ona nalazi slušatelje koji su spremni e, to prihvatiti. I to jest izvjesna strateška prednost, no inicijativa poput Centra izvrsnosti za strateške komunikacije u Rigi je odličan korak, no preostaje nam još e, mnogo posla i društva moraju dati svoj prilog no primarno moramo imati na umu e, vrijednosti naših e, institucija, vrijednosti naših društava koje ne želimo izgubiti. Što se tiče programa e, viza, to je teško pitanje, ne želim pokazati nepoštovanje, međutim sve države sve države koje su bliske SAD-u. E, dakle, nije to pitanje nepoštivanja. Riječ je zapravo o e, zahtjevima za izdavanje viza. Sve e, zemlje rade na tome da dođu u poziciju u kojoj će biti isključene iz tog programa no moramo štititi i e, samu ideju ovog e, programa. Mnogo je glasova i mnogo je e, ljudi u američkom kongresu koji izražavaju sumnje u ovom pogledu, ipak mislim da ćemo postići značajan napredak. Potom je tu pitanje Sirije SAD e, želi da se sukob u Siriji e, e, riješi na način da se uspostavi nova vlada bez sadašnjih sudionika bez nasilnih naravno ekstremista poput Al-Kaide ili ISIS-a. Mi aktivno radimo u borbi protiv toga mi smo najveći donator e, humanitarne pomoći no želimo raditi zajedno sa Europskom e, u smislu humanitarnih e, posljedica tog sukoba. Nema direktnih pitanja, odgovora na ta pitanja za sada, no vjerujemo da moramo to e, riješiti na cjeloviti politički način, odnosno da se iznađe cjelovito političko rješenje za ljude u Siriji na Bliskom istoku. If, Želite li čuti dodatne komentare? Ja sam nekad radio e, u Kini i govorio kineski. Rekao bih da SAD i Europa e, dijele želju i predanost da e, želju e, da pozdrave i zapravo zažele dobrodošlicu u Kini na svjetskoj sceni. No, imamo i zajedničku odgovornost da se to dogodi na stabilan i miran način nedavna postupanja u Južno-Kinosnom moru izazvali su e, zabrinutost među kineskim susjedima, ali i u SAD-u. Mi moramo zajedno podržavati standarde međunarodne scene bez obzira na aktere koji se na njoj pojavljuju nisam e, u vezi e, drugih stvari dovoljno informiran e, pitanja koje ste postavili pa vam ne mogu dati točan odgovor. Kina ima interes za ulaganje u druge zemlje. Dok god to radi na primjeren način, mislim da je to njihovo pravo uvijek naravno postoji pitanje motiva, ali valja e, provjeriti je li to učinjeno na primjeren način. Ovo je bio poprilično težak dan za neke od naših članova. Željela bih e, postaviti vjerojatno posljednje pitanje o Zapadnom Balkanu i Kosovu. Što očekujete u u smislu reakcije Europske unije prema Zapadnom Balkanu. NATO je uključen e, u djelovanje na Kosovu. u samoj zemlji imate i misiju Europske unije koja nam godina već e, pomaže da iznađemo načine za pomirenje sukobljenih strana. I tamo je to misija koju shvaćamo vrlo, vrlo ozbiljno, vrlo često posjećujemo naše trupe, razgovaramo u Sjevernoatlantskom e, vijeću o tome o pravilima e, angažiranosti o sudjelovanju također razmišljamo o veličini e, trupa e, mnogo smo uložili i dalje ulažemo i vrijeme je da se e, i dalje obvežemo i da se druge zemlje obvežu na pomoć. Treba naći vojnu ravnotežu i dalje biti odgovorni zajedno sa Unijom i sa domaćim snagama. Istodobno treba naći i e, datum, odnosno vrijeme kada će taj angažman biti okončan. Slično je sa situacijom e, u Afganistanu prošlog prosinca uspjeli smo u okončanju borbenih e, akcija i operacija i prebacili se više na operacije podrške. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti započeti e, dijalog između e, kosovske i srpske strane i omogućiti stvaranje sigurnog e, okružja s pomoć NATO-a. Sljedeća runda razgovora na visokoj razini odigrat će se 23. lipnja posebice u svjetlu želje Srbije da otvori prvo poglavlje u pregovorima s Europskom unijom. Ulog je znači velik. Dame i gospodo, u ime odbora za sigurnost i obranu i ovog pododbora želim zahvaliti uvaženim gostima na vrlo iscrpnim izlaganjima i prezentaciji američke perspektive u ojačavanju suradnje na području sigurnosti i obrane. Mi vjerujemo da smo i dalje najbolji partneri u tom zadatku. Željela bih također zahvaliti gospodinu McAllister i članovima delegacije što su sudjelovali i to vrlo aktivno na ovom sastanku. Hvala vam. Yes, concludes the meeting and next meeting. Sljedeći sastanak je 14. srpnja, bit će, vjerujte mi, vrlo zanimljiv.